Točka treća. Iran. Javlja li se netko za riječ? Nije tomu tako. Možemo prijeći odmah na glasanje. Kompromis 1. wer ist Kompromis 1. Tko je za? A. A. Kompromis 1. <laughs> Dajte gospodinu Fleckensteinu glasački popis EPP-a. Dobro, kompromis jedan, tko je za? Protiv? Suzdržani, usvaja se. Zatim... Četrdeset jedan, tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Četrdeset dva za? Protiv? Suzdržani osvaja se. Kompromis dva za? Protiv? Suzdržani osvaja se. Zatim kompromis tri, tko je za?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 oprostite 123 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, 126 tko je za, protiv suzdržani odbija se, 127, 128 tko je za, protiv suzdržani odbija se. mit 53 zu 53 abgelehnt. Odbija se 53 na 53. A. Usvaja se dobro, usvaja se, krivo sam vidio, prostite, kaže predsjedatelj, 31 na 20, usvaja se. Kompromis 7, tko je za, s usmenim amandmanima, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto tri u dva dijela. Prvi dio se ne razmatra, samo drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto osamdeset četiri poimenično zbilja, nikad to nismo radili tako. Ne znam što e, što ne velja gospodine predaje nešto ne velja sa EPP-ovim popisom ne pa <laughs> glasački popis EPP je uvijek u pravu ne naravno ne otvaram ali već je dugo otvoreno Zatvaram glasanje. 34 na 20 osvaja se. 253. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 186. Poimenično ponovno. Zatvaram. 24 na 30 odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 197. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 198 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198. Tko je za? Sudjelujte. Dakle, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 201. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 206. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 207 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 342 za, protiv, suzdržani, osvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 232. 232 tko je za? Protiv u usvaja se. Dvjesto trideset četiri za, protiv suzdržani usvaja se. Dvjesto trideset osam tko je za, usvaja se. Kompromis trinaest oprostite petnaest tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 269. Dvije stranice dalje. 269. Tenak tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 275. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Dobro, ali stav kluba je drugačiji, da. voting list. Look to the voting list. Na popisu glasačkom, da. Zatvaram glasanje. Dvadeset jedan na trideset pet odbija se, zatim dvjesto sedamdeset šest za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis sedamnaest za, protiv, suzdržani, usvaja se, Kompromis 18 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 310. Prvi dio je rješen kompromisom 19. Glasamo oko, za drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Da, jasno i usvojeno. Kompromis 20. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 337. Amandman 337. Tko je za? Protiv? Suzdržani od se. 338 povučen. 344 za. Protiv suzdržani odbija se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. 362 ne mogu pronaći. Samo. Ovaj. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 370 za. Protiv? Suzdržani usvaja se. 439 za. Protiv? Suzdržani odbija se. Provjeram. Dobro, malo je knap, provjeram. 439 provjeravamo elektronički. Zatvaram. 18 na 37, 3 suzdržano odbija se, 379 za, protiv, suzdržani odbija se. 390, 81 za, suzdržani odbija se, 300 otpada. 389 za, protiv, suzdržani, odbija se. 393, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 405 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 22. 396 tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromis 22. Ili sam zaboravio još nešto? 395, to je sve odbijeno. Znači, 395 tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 397 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. 398 za, protiv, suzdržani, odbija se. 411 za, protiv, suzdržani, odbija se. 409 za, protiv, suzdržani, odbija se. 399, 399 za, protiv, suzdržani, odbija se. 407, 408, 410, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvadeset kompromis dvadeset za, protiv, suzdržani, usvaja se. 420 Da. protiv, <laughs> krenuo sam s protiv namjerno. Dobro, 420 koje je za, protiv, suzdržani usvaja se. 433. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Kompromis 23. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 372. Tražim ga. Tko je za? 372. Protiv suzdržani usvaja se. 469. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 419. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 436, 438. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 437 za, protiv, suzdržani, odbija se. 454 tko je za? Od, protiv? Suzdržani? Odbija se. 475 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26, e, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 236. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 444 za. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 468 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 471 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 1. Ništa. Tko je za? 3. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 4. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 7. Za? protiv, suzdržani, usvaja se, 10 za, protiv, suzdržani, odbija se, 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 17 za, protiv, suzdržani, odbija se, 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. A ima još, aha. Provjeravamo 24. Zatvara se glasanje. 18 na 37 odbije se. Sada int mišljenje 1 tko je za, protiv suzdržani usvaja se, 2 za, protiv suzdržani usvaja se, 3 za, protiv suzdržani usvaja se, 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, Možemo provjeriti ako hoćete. 11. Provjeravamo 11. Elektronički. Petnaest na 42 odbija se. 12 koje je za, protiv, suzdržani usvaja se. 13 tko je za, za 13 protiv, suzdržani, 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 14 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, osvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. Elektroničko Zaključno glasanje. Zatvaram. 37 za, 15 ne, 8 suzdržanih. Usvaja se. markets. So we to fast. So, e, dakle, uvažene kolege, bili smo ošto prebrzi. Ali svejedno morate ostati Imamo još i ljudska prava. Gospodine Fleckenstein. Please, I would like Pa dobro, evo, zamolit ću vas onda da ostanete još i na ovom sljedećem dijelu. Hvala.